E, te dajem e, riječ gospođi Kalinjini Lukaševici e, u ime vijeća. Zahvaljujem uvaženi zastupnici, dame i gospodo. Rasprava o izvješću napretku za Srbiju. Dakle, evo uvaženi kolege, molim vas vijeće ima riječ. Zahvaljujem. Dakle, glede Srbije. Želim naglasiti neke stvari koje su također odražene i u vašoj rezoluciji. Vijeće je u svojim zaključcima iz prosinca 2014. pozdravilo pokretanje pristupnih pregovora sa Srbijom 21. siječnja 2014. te također e, proces screeninga e, koji traje. Sa početkom pregovora Srbija je ušla u novu fazu E, svog puta prema Europskoj uniji. U tom smislu vijeće pozdravlja visoku razinu angažmana i spremnosti koju su do sada pokazali dužnosnici Srbije i srpska vlada. Ta dobra predanost jako je važan sastojak svakog e, pregovora za pristupanje Europskoj uniji, a povezano sa često izazovnim i teškim procesima reformi. Srbija ima program ekonomskih i strukturnih reformi koji su e, očigledan e, prikaz tih napora. U skladu sa novim pristupom e, postavljena su mjerila za otvaranje poglavlja za koje su potrebna opsežni akcijski planovi posebno za vladavinu prava ova poglavlja e, koja se sada otvaraju su otvorena na samom početku pregovora. Naime, vladavina prava je temeljna vrijednost na kojoj počiva Europska unija i ova su poglavlja e, najvažniji dio postupka pregovora jer imaju utjecaj na sve druge sektore koje obuhvaćaju pristupni pregovori. Dakle, napredak e, u ovom u ovim poglavljima mora ići ruku pod ruku sa napretkom u cjelokupnim pregovorima. Također, pozdravljamo napredak proteklih godina e, u reformi javne uprave, pravosudnoj reformi te borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala. Srbija je aktivno sudjelovala u regionalnoj suradnji policijskih i suradnih agencija što je dovelo do konkretnih rezultata u borbi protiv organiziranog kriminala. Vijeće potiče Srbiju da dalje jača svoj proces reforme i potrebni su kontinuirani jaki napori kako bi se osiguralo učinkovito neovisno pravosuđe i izgradnja kredibiliteta u borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala. Promicanje, implementacija i puno poštivanje temeljnih ljudskih prava uključujući i zaštitu najosjetljivijih skupina, a posebice Roma je nešto što treba osigurati. E, zakoni koji se odnose na zaštitu manjina moraju se učinkovito provoditi, a tretman manjina mora u svakom slučaju biti nediskriminatoran. Također je potrebno posvetiti punu pozornost e, nediskriminaciji kod seksualne orijentacije i e, spolnog identiteta. Postoje i zabrinutosti oko e, slabljenja kvalitete slobode izražavanja i tiska. Stoga ćemo i dalje obraćati punu e, pažnju ostvarivanju okruženja slobode govora i medija. I e, investicijska klima i okruženje također moraju se jačati, te također treba e, provoditi reformu javne uprave te gospodarske i strukturne reforme za ponovno uspostavljanje fiskalne odgovornosti i jačanje rasta i zapošljavanja. U ovom pogledu vijeće pozdravlja pristup komisije da se usredotoči na jačanje gospodarskog upravljanja i konkurentnosti. To će biti e, vrijedna potpora naporima prema ispunjavanju kopenhaških kriterija jedan ključni dio e, integracijskog procesa Srbije u Europsku uniju je i regionalna suradnja i dobrosusjedska suradnja. U ovom pogledu vijeće pozdravlja e, aktivno e, uključivanje Srbije u danji razvoj regionalne suradnje sudjelovanjem u regionalnim inicijativama kao što su proces suradnje u jugoistočnoj Europi i regionalno vijeće za suradnju kao i jačanjem bilateralnih odnosa s drugim zemljama e, područja Zapadnog Balkana. Nadalje, Srbija mora održati aktivan i konstruktivan angažman u procesu normalizacije odnosa s Kosovom. Tu smo vidjeli znatnog napretka. U ovom pogledu pozdravljam e, ponovno uspostavljanje e, dijaloga na visokoj razini 9. E, veljače i finalizaciju sporazuma o pravosuđu na Kosovu i sudstvu na Kosovu. Napredak normalizacije odnosa s Prištinom i puna implementacija briselskog sporazuma, a putem e, dijaloga na visokoj razini izravno su povezani sa E, daljnjim napretkom e, pristupnih pregovora Srbije s Europskom unijom. Vijeće će nastaviti pažljivo pratiti angažman Srbije u ovom procesu, uključujući i provedbu i to u dobroj vjeri svih do sada postignutih sporazuma, tako da Srbija i Kosovo mogu nastaviti svojim putem prema Europskoj uniji a izbjeći situaciju gdje će jedna drugu blokirati ovim naparima. E, napredak u ovom procesu mora biti ostvaren paralelno s napretkom u pregovorima e, u njihovoj cijelosti. Uvaženi zastupnici, vijeće je također pozvalo Srbiju da se progresivno uskladi sa europskom vanjskom i sigurnomskom politikom dakle Europska unija. To je posebice važno u vremenima kao što su ova za zemlje koje žele pristupiti Europskoj uniji, da pokažu predanost eh, zajedničkim europskim vrijednostima. Te na posljedku i ne najmanje važno, Srbija također treba nastaviti eh, učinkovito surađivati sa EULEX-om te aktivno doprinositi punom i nesmetanom provođenju EULEX-ovog mandata. Vijeće se raduje sljedećem sastanku e, pristupne konferencije te otvaranju prvih e, pregovaračkih poglavlja sa Srbijom. Zahvaljujem na pozornosti. And, uh, now give the floor to... Riječ dajem povjereniku. Povjerenik Han. <clears throat> Thank you, Mrs. President, uh, State Secretary, honorable members. Poštovani zastupnici, prije svega čestitao bih Davidu McAllisteru na rezoluciji o izvješću od napretku Srbije 2014. vrlo ravnotežnoj i sveobuhvatnoj procjeni e, raste napretka Srbije na putu integracije. To je u skladu sa našim izvješćem iz 2014. i dijelim stav da napor Srbije i njen napredak e, mora dobiti jednu pozitivnu argumentaciju iz Europske unije i radujem se otvaranju prvih pregovaračkih poglavlja. Pregovori sa Srbijom u tijeku su, zemlja je posvećena u provođenju kompliciranih reformi i normalizaciji odnosa s Kosovom. To je također ključno za stabilnost u samoj regiji. Proces analize odvije se prema rasporedu i trebao bi biti dovršen do kraja ovog mjeseca. Pregovarački tim Srbije pokazao je impresivnu posvećenost i profesionalizam tijekom cijelog procesa. Rasprave u vijeću o izvješćima analize očekuje se da će nastaviti biti nastavljene tijekom godine. Ono što je sada potrebno je da Srbija odradi ona ključna područja, vladavinu prava, normalizaciju odnosa s Kosovom, e, čime se treba e, rano u pregovaračkom procesu pozabaviti u skladu sa pregovaračkim okvirom. Nastavak dijaloga na visokoj razini pri mjesec dana nakon pauze od gotovo godinu dana od ključne važnosti. Sporazum o pravosuđu i u Kosovu, na Kosovu također je finaliziran i to je još jedan e, napredak koji pozdravljamo. Radne skupine nastavljaju raditi na provedbi i obje strane očekuje se da će nastaviti ispunjavati rezultate. Nakon što se procijeni da je došlo do dostatnog napretka, možemo nastaviti sa poglavljem 35 i nadam se da će se to dogoditi u bliskoj budućnosti. Također se ozbiljno radi na pitanjima vladavine prava. Radim se u svanju vjerodostojnog, sveobuhvatnog i održivog akcijskog plana, odnosno planova. Također se nadam da će to doprinijeti otvaranju poglavlja 23 24 prije kraja ove godine. Srpska vlada također bi se trebala pobrinuti da e, napredak ne bude doveden u pitanje E, i da se ne dođe do poimanja toga da se upliču u rad ombudsmana ili da e, priječe slobodu izražavanja. Sloboda medija je temeljno pravo o kojem se ne pregovara i ključni preduvjet za napredak na europskom putu. To je poruka koju nepristano šaljem svojim srpskim sugovornicima i to osobito premijeru Vučiću sa kojim sam u stalnom kontaktu. Istodobno trebali smo biti oprezni da ne dodajemo neke zahtjeve koji se ne traže unutar pregovaračkog okvira. U tom smislu važno je da se bilateralni sporovi da tako nešto ne narušava cjelokupni proces. Komisija je dalje čvrsto posvećena podršci Srbije njihovom europskom putu i cijenim to što Europski parlament također dijeli isti stav. Hvala vam. Prelazim na popis govornika. Prvi na redu je David McAllister na dvije minute. Mm, gospođo predsjedateljice, dame i gospodo, kao novi stalni izvjestitelj za Srbiju, čast mi je što vam mogu predstaviti rezoluciju o izvješću napretku 2014. Pozdravio bih e, Jadransku Joksimović, ministricu srpske vlade, koja se bavi europskim pitanjima i koja je večeras s nama. Ova rezolucija šalje dvije glavne poruke. Prije svega, Srbija je na svom putu ka Europskoj uniji. Kada gledamo 2014. to je bila važna godina za Srbiju. Službeni početak pregovora je bio 21. siječnja i uvjeren sam da premijer Vučić i njegova vlada su pokazali posvećenost europskom integracijskom procesu. Uhvatili su se u koštac sa ukorijenjenim i sustavnim socioekonomskim reformama, što je nešto što zaslužuje našu podršku i poštovanje. U proteklim mjesecima Srpski parlament usvojio je važne zakone o zviždačima, medijima, radu, privatizaciji, stečaju. To je vrlo pozitivan razvoj događaja. Svejedno, temeljita provedba zakona i politika i dalje su ključni za uspješni integracijski proces. Nadalje, ono što je ključno u procesu, barem što ja smatram temelj, temeljnim, je vladavina prava, gospodarsko upravljanje, reforma javne administracije, usklađivanje sa, sa vanjskom politikom Europske unije te normalizacija odnosa s Kosovom. Koliko dugo će trajati pristupni pregovori to prije svega ovisi o sposobnosti Srbije da održi napredak u reformskom programu. Uvjeren sam da do tog napretka jest moguće doći. Vlak iz Beograda usmjeren je ka Briselu, a potaknimo sada Srbiju da ostane na tom, na tom putu. Zahvalio bih se i izvjestiteljima u Sijeni na plodnoj suradnji. Bilo je naš zajednički cilj predstaviti jedan realni poštenu i uravnoteženu rezoluciju, što također mislim da smo i uspjeli. Hvala. Hvala vam. Prelazim na sljedeću govornicu, zastupnicu Fajon, dvije i pol minute. sam koji imamo na... Dobro, hvala, povredniče predsjednice. Jako mi je drago svaki put kada vidim na stolu dokument koji nosi pozitivnu E, poruku i koji udahnjuje optimizam. Zahvaljujem e, izvjestelju Davidu, čestitam srbi na ostvarenom napretku i pozdravljam e, važni napredak koji je ostvaren i i dalje ostajem optimistična za nastavak. Istovremeno zabrinuta sam kada vidim težnje i pritiske koje smo ustanovili u zadnje vrijeme koji se tiču pitanja koje u biti ne prevazilazi bilateralne odnose susjeda, susjednih zemalja Srbije, jer poziv da Srbija revidira svoje zakonodavstvo, svoj zakon koji se tiče e, ratnih zločina ne bi trebao e, biti e, postavljen ovdje, jer to je nešto što je u skladu sa međunarodnim zakonodavstvom i europske države imaju takve e, takvo zakonodavstva to omogućuje donošenje presuda za one koji bi mogli izbjeći e, sud da nema takvih e, sudskih zakonskih odluka tako da vas pozivam da se glasuje protiv amandmana trećeg Dopustite da vam ponovim što se nedavno dogodilo. Dakle, ovdje smo raspravljali o rezoluciji koja je imala jednu sličnu motivaciju koja nije bila uspješna. Tom prilikom rekla sam da nipošto ne treba koristiti taj teren da bi se ostvarivali nacionalni politički pojeni. Srbija nosi veliku odgovornost u Eh, regiji Zapadnog Balkana preuzela je odgovornost eh, da zajamči bolje odnose u regiji i doista treba istaknuti značaj eh, principijelnog dogovora o normalizaciji odnosa s Kosovom. Ja pozivam na pregovore što je prije moguće. ću jako skoro u Beogradu i treba istaknuti značaj normalizacije odnosa s Kosovom

odredili uvjete za pregovore koji se tiču poglavlja 23. i 24. Dakle, ta promjena zakona u Srbiji bio bi stvarno jako opasan presedan. Moram reći kako suci, odnosno sve što se tiče univerzalne jurisdikcije, ne može apsolutno biti ekskluzivno Zahvaljujem. Prelazimo na sljedećeg govornika, gospodin Džambaski. Komisar, predstavitelji na savjeta. Hvala vam, predsjedateljice, povjereniče. Dakle, gospodine McAllister, vaše izvješće je vrlo ravnoteženo i odražava vrlo objektivno razvoj stvari u Srbiji. Nesumnjivo došlo je do napretka i postoji spremnost na dijalog, no isto tako postoji niz problema. Ne samo e, teorijskih problema poput e, slobode medija, slobode izražavanja, e, pravosuđa, zatim bilateralni odnosi sa susjednim zemljama. Također je to još jedna stvar gdje postoje otvoreni problemi, primjerice sa Hrvatskom. Imamo neke zakone koji su u praksi usvojeni, no ne provode se dosljedno. Primjerice, obveza da se školuju, školovanje ponudi i na bugarskom jeziku. Dakle, ovo su pitanja koje moramo spomenuti i Srbije. to mora riješiti ukoliko žele nastaviti na europskom putu. Sljedeći je gospodin Weigl. Pine Alde podpiram resolucijo in izredno ja sam iz kluba zastupnika ovdje, ja podržavam rezoluciju i jako konstruktivan i strpljiv rad koji je obavio izvjestitelj David McAllister, koji je ovdje iznio jako vjerljive argumente za pozitivno ocjenjivanje ostvarenog napretka Srbije. Dakle, napredak Srbije je očit i tome se veselimo postupak reformi je učinkovit i europski put Srbije postaje dokučiv i realan. Rezolucija ističe određen broj područja gdje treba uložiti dodatne napore, osobito kada se radi o pravosuđu, borbi protiv korupcije, o stabilizaciji pravosuđa u oblasti gospodarstva, pravne sigurnosti, poštivanja manjina, e, digniteta LGBT zajednice, slobode medija. Srbija je važna država i važan e, čimenik e, regionalne stabilnosti. Mislim da će ona to pokazati. Hvala vam, gospodin Ransdorf, na minutu i pol. predsjednice, htio bih istaći da je Srbija centralnog značaja gospodarstvo na Balkanu i bez e, stabilizacije Srbije ne možemo stabilizirati Balkan. Želim istaknuti da e, toj zemlji treba makrofinancijska pomoć jer ona ima najveći broj izbjeglica na tom području. Ima 700.000 tisuća izbjeglica. Tu su bile poplave koje su potopile E, i rudnike, dakle Srbija mora uvoziti ugljen i smatram da treba također pomoći Srbiji da izgradi određene kapacitete u području energetike, obnovljivih izvora. Ostvaren je napredak e, glede hidroelektrana, ali mislim da postoje određene zadrške i to bi moglo predstavljati perspektivu i za susjedstvo zemlje i mislim da bismo trebali e, cijeniti reforme u pravosuđu i u borbi protiv korupcije. Određene zadrške postoje i one su ovdje spome iznesene. Mislim da ta zemlja zavrijeđuje našu pozornost i važno je pomoći joj da se koriste potencijali Srbije za cijelu regiju. Zahvaljujem zastupnik Šoltes. Hvala predsjednice na riječi. Želim također zahvaliti gospodinu McAllisteru na izvrsnom izvješću eh, o napretku Srbije, osobito kada je riječ o izvrsnoj suradnji i on je bio jako otvoren za sve kompromise koji su potakli određen broj dobrih rasprava. Mislim da je ovo dobar dokument i ja ga podržavam. Želim reći da je Srbija napravila veliki broj e, na, veliki napredak u prošlosti i napravila velike reforme i možemo doista osjetiti napore koje ulaže Srbija isto tako i u području pravosuđa gdje se traži veća neovisnost, jer e, to je važno za vladajnu prava. Korupcija je nezanemariv fenomen u Srbiji i to je nešto što je na dnevnom redu o čemu se raspravlja, ali zašto će trebati još određeno vrijeme. Ja sam uvjeren da će Srbija nastaviti provoditi reforme, da će nastojati postati transparentnijom i osobito me veseli kada vidim da e, komisija koja jamči transparentnost e, radi na učinkovit način jer jako je važno imati učinkovit nadzor e, nad javnim sredstvima i mogli smo i vidjeti u izvješću o europskim sredstvima da su uloženi napori stvarni. Mogli smo to vidjeti e, na radu Rezidentskog suda. E, no, imamo veliki problem sa nezaposlenosti mladih, slobodom e, medija. Ova zadnja tema često je spominjana. Dobijam veliki broj elektronskih poruka s tim u vezi. No, to su teme o kojima ćemo svakako govoriti u budućnosti. Zahvaljujem gospodin Carver, jedna minuta. Zahvaljujem predsjedateljici. E, vaš neoimperijalistički pokušaj širenja u bivšu Jugoslaviju e, dovodi toga da gubite širu sliku. Ovdje se traži da se Srbija uskladi sa vanjskom politikom Europske unije, osobito e, imajući na umu situaciju u Rusiji. No, zaboravlja se bliske kulturne veze koju Srbija dijeli sa Rusijom kroz njihove zajedničke vrednosti i ortodoksnu povijest. Srbija postaje još jedan pijun u borbi protiv Rusije. E, da poštujete imalo srpski narod, tada biste vidjeli potencijal ne za e, još novim sukobima, već za pomirenjem i suradnjem. Umjesto toga da Srbija postane još jedna kolonija komisije, vidjeli biste stvari potencijal da oni funkcionira kao posrednik između Zapada i Rusije u ovom doista osjetljivom trenutku. Trenutku važnom za sigurnost u Istočnoj Europi. Hvala. Zahvaljujem, prihvaćate li plavi karton, gospodin Parvo? Želim vam postaviti pitanje. E, znajući da je Rumunjska pravoslavna zemlja, znači da, da bismo i mi trebali imati isti stav i prema Rusiji, pristajati i prihvaćati sve što dolazi iz, iz Rusije? Hvala vam. Ono što ja tvrdim je da svi cijenimo koliko je osjetljiva situacija što se tiče odnosa Rusije i Europske unije. I ovo je doista dobra prilika da se Srbiju upotrebi kao posrednika, a bojim se da uvlačeći Srbiju u Europsku uniju zapravo e, idete na ruku gospodinu Putinu i dajete mu priliku da postane još agresivniji. Sljedeća govornica, zastupnica Morvaj na jednu minutu. Hvala vam. Za mene ovo izvješće o Srbiji bilo bi vjerodostojno samo da imamo jedan popis pod točkama koje bi uključivao pojedina i kolektivna pitanja ljudskih prava e, i da se od Srbije zatraži da se pobrine, da se to poštuje i da se također brine za povijesne etničke manjine, primjerice 300 tisuća etničkih Mađara u Vojvodini. Bez toga smatramo da Srbija ne može na ovaj način pristupiti Europskoj uniji. E, što se tiče ljudskih prava, također morali bismo tražiti da se Srbija pobrine da svi imaju pravo na samoodređivanje, da postoji regionalna autonomija, e, jer u Europskoj uniji trebali bismo slijediti europske modele i europske vrijednosti. Također trebalo bi postati slobodno korištenje sviju jezika, a u procesu privatizacije, ne znam znate li da mađarski e, radiokanali se ukidaju zbog toga što dolazi do takve privatizacije. Molim vas, učinite nešto po tom pitanju i pobrinite se da dođe do jednakog odnosa prema Mađarima u Vojvodi. Nijemam popis svojih zahtjeva i predat ću ih povjereniku. Zahvaljujem. Riječ ću dati gospodinu Kukanu na jednu minutu. Znam da su kolege se javljali sa plavim kartonima, ali vi veste na popisu govornika, tako da ću pri čuvati mogućnost da plavi karton za one koji nisu na popisu govornika. Gospodin Kukan. Hvala vam. Srbija napreduje u svom integracijskom procesu i drago mi je e, što možemo čuti ovakvo dobro uravnoteženo izvješće Davida McAllistera koje to i prepoznaje. Važno je da postoji posvećenost ovom procesu na najvišoj političkoj razini i nadam se da će to i dalje biti osnaženo u radu vlade i njihovim stalištima. Zbog toga smatram da s pravom pozivamo na otvaranje pregovaračkih poglavlja. Od ključne važnosti će biti za, za Srbiju da se nastavi sa reformnim procesom, jer vidjeli smo da je došlo do nekih teških gospodarskih, socijalnih reformi i očekuje se i daljnji rad na pravosudnim reformama. U tom smislu naglasio bih važnost neovisnosti nekih institucija, primjerice ured pravobranitelja, ali isto tako i važnost rješavanja pitanja o takozvanoj zloupotrebi položaja. Srbija mora nastaviti e, svom dijalogu sa Kosovom, a podrška vlade političkih alita tom procesu je ključna za stabilnost u regiji. Hvala vam. Zahvaljujem zastupnik Franculika na jednu minutu. Rumunjska je susjedna zemlja Srbiji i mogao bih reći da imamo dugu tradiciju prijateljstva s tom zemljom. E, mi podržavamo njihovu europsku perspektivu ne samo zbog Srbije, već i zbog svih bivših jugoslavenskih e, republika i za Albaniju i za Moldovu isto tako. Međutim, smatram da moramo biti svjesni onoga što je pred Srbijom. Potrebna su poboljšanja što se tiče prava manjina, slobode medija, e, postoji nedostatak transparentnosti u financiranju političkih stranaka, e, problem u jednakoj zastupljenosti muškaraca i žena, korupcija. Vjerujem da u pregovorima sa svim državama kandidatima moramo jasno na umu imati europske vrijednosti, a to je postizanje stabilnosti u regiji, što je vrlo važan cilj, no isto tako ne možemo odustati od naše e, podrške e, što se tiče demokratskih vrijednosti koje želimo vidjeti na Balkanu. Podržavam uvelike ovaj proces, proces proširenja Europske unije na jugoistoku Europe, ali istodobno smatram da moramo imati jasan politički stav. Hvala. Hvala i vama. Sljedeći govornik na jednu minutu, gospodin Ujžavdovski. Gospođo predsjedateljice, hvala vam. Zahvaljujem i izvjestitelju na vrlo iskrenom izvješću i isto tako optimističnom izvješću. Srbija je dakle napredovala u smjeru europskih integracija i ja to vidim kao pitanje našeg stava europske solidarnosti. Bio sam sretan kada sam, kada je Slovenija pristupila, bio sam vrlo sretan kada sam vidio Hrvatsku kako nam se pridružila i smatram da bismo isto tako trebali pokazati dobru volju i otvoriti vrata i Srbiji. Podnavljam, ovdje se radi o europskoj solidarnosti i Europska unija bi tu trebala imati jedinstveni glas. E, moram taknuti se onoga što je rekao britanski kolega iz stranke gospodina Faraža. E, ne postoji tampon zona između Europe i Rusije. Ukoliko ne otvorimo svoja vrata Srbiji, ukoliko im se ne obratimo sa dobrom voljem, oni će doći pod zonu utjecaja Rusije. I nažalost stranka gospodina Faraža je e, još jednom progovorila

Imamo dva plava kartona, e, pristajem na jedan zbog e, nedostatka vremena. E, jeste li spremni odgovoriti na plavi karton, gospođe Šujice? Spomenuli ste ovaj zakon

I would Hvala kolege. Podsjećam vas eh, da želimo pitanja, a ne izjave u ovim eh, koristeći plave kartone. Nastavljamo s popisom. Eh, predam riječ gospodinu Samiju na jednu minutu. Najpša hvala predsjedavajuća. Potpuno se slažem na ovo što je rečeno. Ovo je jako pozitivno izvješće koje navodi sva područja u kojima je srbijanska vlada ostvarila dobar napredak i tu se isto tako navodi sve ono što želimo da Srbija, što očekujemo da Srbija još napravi. E, Pred, povjereniče, očekujem od vas dvije stvari. Dakle, država kandidat se treba uz uskladiti s našom zajedničkom e, vanjskom sigurnosnom politikom. Isto tako očekujemo od Srbije da e, pristane i primjenjuje sankcije protiv Rusije. Mađarska je multietnička država i oni su multietnička država, e, to je naša susjedna država i očekujemo poštovanje nacionalnih manjina i to je nešto e, čemu morate pridati e, pozornost. Hvala sljedeći govornik na, jednu minutu je gospođa Manesku. Najviše hvala predsjednice. Željela bih pozdraviti napredak koji se bi ostvarila glede sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Također pozdravljam i e, rad e, vlade Srbije glede e, puta ka Europskoj uniji. Ovo sve treba naravno biti rigorozno provedeno na svim razinama i privlačim pozornost provedbe zakonodavstva koji se tiče odgoja i dostupnosti medija i E, svih vjerskih službi e, u toj zemlji, isto tako zaštiti e, nacionalnih manjina na lokalnoj teritorijalnoj razini i u parlamentu. Također potičem vladu Srbije da, da poduzme konkretne mjere za zaštitu nacionalnih manjina tijekom i da napravi napore u pregovorima za 23. poglavlje to će biti od pomoći i za stanovnike Srbije, tako i za e, europljane. Dakle, dobro upravljanje pitanja nacionalnih manjina može samo konsolidirati ovaj postupak pristupanja i čestitam gospodinu Mekalisteru koji je jako uravnotežen, e, ima jako uravnotežen pristup. Hvala na jednu minutu gospodin Lansbergis. Hvala predsjedavajuća. Kad god govorimo o partnerskim e, državama, ne možemo izbjeći da države moraju birati između liberalne demokracije i autoritarnih e, antiliberalnih režima. Postoji jasna razdioba između vrijednosti Europe koji je zasnova na e, vladavim prava, demokratskim vrijednostima i drugim sustavima koji trenutno uništavaju europski sustav e, mira. Vjerujem da nije moguće izabrati više od jednog sustava, imati više od jednog putova, a Srbija se i dalje pita kojim putem poći. E, odluka da se ne podrži e, europske sankcije, sankcije Rusiji je više, to je prava izjava. Države istočnog partnerstva poput Ukrajine bi trebali biti još revniji nego oni koji su na pragu Europe. Dakle, želim da se pita Srbiju kojim, eh, kojim putem želi ići, jer ne može ići eh, objema putem. Hvala, eh, gospodin Kovačev Hvala predsjedavajuća. Prije godinu dana Srbija počela, započela pregovore i e, jamčila da je spremna da ide e, putem europskih integracija. No, sada to treba pretočiti u konkretna djela. Srbija bi trebala uskladiti svoju vanjsku politiku s Europskom unijom i ne bi trebala vršiti pritisak na treće zemlje i zato povjereniče moramo pomoći Srbiji ta zemlja ima dobar okvir e, glede zašte manjina, no provedba nije uvijek e, jednaka i e, nepristrana. I dalje ima veliki problema za školovanje djece na njihovom maternjem jeziku. Ima veliki broj izgovora zašto se udžbenici ne mogu tiskati na bugarskom jeziku. Ja pozivam Srbiju kao što stoji u izvješću da započne pomirenje sa svojom vlastitom povješću da otvori e, dosije e, specijalne tajne službe i da e, otvori arhive bivšim republikama. Jako je važno da gospodarska integracija i isto tako pogranične zaostale regije budu uključene u te napore. Hvala. Na jednu minutu gospođa Teokaris ima riječ. Hvala predsjedavajuća. Naravno, mi podržavamo uzak Srbije u Evropsku uniju. Želimo čestitati gospodinu Mekalisteru na izvrsnom izvješću koje je priredio. Ja vjerujem da e, ta zemlja i stanovnici Srbije trebaju veću podršku Evropske unije, osobito kada se radi o razvoju demokratskih institucija i reformi. Srbija želi ići naprijed u tom konkretnom smjeru. Što više, tu imaju i dvije prednosti. Kao prvo, to ona može biti stabilizirajući faktor za e, regiju Balkana, a druga stvar jeste da na temelju svog iskustva ona e, može biti centar za poljoprivredu u regiji. A što se tiče ovog pitanja e, o Rusiji, mislim da treba uzeti razmatranje i Tursku, odnosno kada je već riječ o europskoj vanjskoj politici, a ništa ovo nema veze s tim da li je netko pravoslavan, a netko musliman. Ono što je važno jeste da predspiramo Srbiju kao most, premosnicu, kontakta sa Rusijom. Srbija je odlično radila i surađivala sa Međunarodnim sudom za ratne zločine, isto tako što se tiče E, regije Kosova. Evo ovdje imamo regiju jednostavno gdje moramo shvatiti da je Kosovo i e, kulturno od, i vjerski od velikog značaja za Srbiju. Hvala. Rečeno je puno toga o ovom izvješću, rečeno je da je uravnoteženo i jako sam zahvalan gospodinu Kalisteru na ovom izvješću. Bilo je riječi o dobrom radu vlade Srbije, ali isto tako i o zahtjevima. Dakle, moramo potaknuti, ohrabriti Srbiju na putu pridruženja europskoj obitelji i postoji veliki pritisak e, prema Srbiji. Mađarska je susjed Srbije i od interesa za nju i sigurnost i gospodarstvo i susjedski dobri odnosi koji se poboljšali u zadnjih par godina i isto tako e, mi želimo e, raditi na zaštiti Mađara, etničkih Mađara u Srbiji i želimo da se poboljšaju njihova manjinska prava. E, ja potičem iz Vojvodine i znam da je to jako važna stvar za budućnost Mađara u toj zemlji. Kolege, ima još pet kolega koji se javljaju za riječ. Ja e, vam neću dati pravo na plavi karton, gospodin Morvaj, jer ste se već javili za riječ. E, ima, daću jednom e, Imamo vremena za jednog predstavnika svakog kluba zastupnika. Započne gospodin Bogović, izvolite. Ja Također pozdravljam e, i podržavam izvješće gospodina Kalestara. Mislim da je jako uravnoteženo, jako dobro i e, daje nam za pravo e, biti optimističan i dokazuje da je Srbija na pravom putu. Ja sam iz Slovenije koja je prva država iz, bivše Jugoslavije koja se pridružila Europskoj uniji i svjestan sam u potpunosti svih napora koji se traže od Srbije. Tu se radi o reformama koje su bile tabu teme donedavno. Radi se o borbi protiv korupcije, protiv organiziranog kriminala. Treba stvariti određeni broj stvari i Srbija doista treba europsku solidarnost kako bi realizirala sve uvjete za priključenje Europskoj uniji. Sljedeći govornik gospodin Kaput. Hvala predsjednice. Srbija je pokazala da se e, da želi e, raditi na e, gospodarskim reformama na putu ka europskoj integraciji Pregovori su u tijeku, e, imamo pozitivne rezultate, ali govorimo o napretku e, u od normalizaciji odnosa s Kosovom i sve konstruktivnijem e, odnosu Beograda u odnosima sa susjednim državama i o napretku u regionalnoj suradnji. Srbija je od ključnog značaja u balkanskom području i ona e, treba sada prilagoditi svoju vanjsku politiku Europskoj uniji da se prilagodi sa odlukama e, vanjske politike Europske unije. To je ključnog značaja za njihov postupak pris, e, pridruženjem. Nadam se da će Beograd uspjeti poduzeti nužne mjere na tom putu. Hvala, gospodin Marija Simarić riječ na jednu minutu. Hvala, predsjednice. Dakle, pregovori nastavljaju između Srbije i Europske unije, ali mislim da bi narod Srbije trebao imati pravo da samostalno odluči putem referenduma o tome da li želi pristupiti Europskoj uniji. Grčka naravno podržava eh, Srbiju i od 2010. potpisala je određen broj sporazuma kako bi pojačala taj pristupni postupak. Eh, članice Europske unije neće blokirati put Srbiji i otvaranje novih poglavlja može biti od e, velikog značaja. Srpske vlasti moraju i dalje raditi u borbi, e, na borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala. Naravno, zadovoljavanje svih političkih kriterija do sad ukazuje na to da je Srbija odradila svoju zadaću i da radi sve što treba kako bi napredovala na, u jačanju demokratskih institucija. Hvala. Thank you, chair. Hvala predsjedavajuća. Ja sam se odlučila pridružiti e, javiti sada jer imam, imam biti pitanje za gospodina Plenkovića jer govorili smo o njegovom, e, njegovoj kritici i amandmanu glede univerzalne jurisdikcije koji ste objasnili sada, ali ja sam, još mi nešto palo na pamet i otkrila sam, ono što sam otkrila jeste da zakon koji vi želite ukinuti tim amandmanom, da je to već napravljeno 2003. i svi komisija, međunarodna zajednica pristali su na to i tu je bio i slučaj Veljka Marića i prije još nego što je osuđen i e, tu su, dakle, e, tu smo imali ključne svjedoke, dakle, ja doista ne razumijem zašto vi inzistirate na tome i koliko sam ja razumio, tu se radi o univerzalnoj jurisdikciji, a ne samo za bivšu Jugoslaviju. Hvala, ovdje se radi o spontanom za liječ. Gospodine Plenković, vi ste, e, da li želite odgovoriti na, imate riječ na 30 sekundi. Drago gospođo Maček, vidim da ste djelomično informirani o ovom pitanju. Vam predlažem da održimo malo duži e, razgovor nego ovih 23 sekunde što koje, su preostali. Samo vam želim reći da to što je zakon usvojen 2003. ne znači da je e, proveden do 2010. i Hrvatska je, bude rečeno, usvojila zakon kojim E, svi e, legalni akti koji su usvojeni umeđu vremenu nevažeći. Dakle, ove vaše informacije su jako subjektivne i nepotpune. Hvala, gospodin Castello ima riječ. Hvala predsjednice. Što se tiče Srbije, Evo, konačno je se upuslo na ovaj dugački put e, priključenja Europskoj uniji. Važno je ovo izvješće kolege Mekalistera, mnogi su to rekli prije mene, u potpuno se slažem da je ovo izvješće jako dobro ravnoteženo i e, ono diše duhom e, s kojim se mi svi slažemo no tu se spominju i nestale osobe i to je rana u srcu ljudi iz bivše Jugoslavije. 20 godina kasnije i dalje treba misliti na 12.000 osoba koji ne znaju što se dogodilo s njihovim, njihovim bližnjima. I dakle, nužno je da Srbija nastavi na putu suradnje sa svojim susjedima. No evo, prije nekoliko mjeseci predsjedništvo OSCE je bilo rukno Srbije, dakle to je pružilo mogućnost da ona bude e, spona između Europe i Rusije e, svojim kulturnim e, položajem. Dakle, mislim da će to biti mogućnost da se ostvari dobar demokratski kompromis i mogućnost da se pokrene ponovno diplomacija i da se da ne zvone ratne prijetnje. Hvala sada povjerenik Han ima riječ. Zahvaljujem predsjednice, uvaženi zastupnici. Ova je rasprava ukazala veliku važnost koja, koju za Europsku uniju ima kredibilitet proširenja koji je ključan za zadržavanje e, zamaha u reformama i potpore javnosti u regiji, a pospice u Srgi. E, govorilo se o E, onom zakonu, e, zakonu organizacije nadležnosti državnih organa Srbije u postupku za ratne zločine i razumijem koja je osjetljivost ovog pitanja i znam da susjedi Srbije trebaju gledati u budućnost u duhu regionalne suradnje i pomirbe. Iskoristit ću ovu priliku da podcrtam da e, je ovo parcijalno postupanje prema ratnim zločinima nešto što je vrlo važno pitanje o pregovorima sa Srbijom, a obuhvaćaju ga posebne preporuke pod poglavljem 23 u izvješću o skriningu o, u poglavlju o pravosuđu i temeljnim pravima gdje se govori o potrebi za učinkovitim i e, ne e, i nepristranom tretmanu E, prema ratnim zločinima te zaštiti e, žrtava, a to su sva pitanja kojima će se baviti pravosuđe e, u okviru akcijskog plana i u okviru poglavlja 23. a komisija je aktivno uključena u pripremu akcijskog plana, plana aktivnosti te, te pregledava mjere koje će Srbija poduzeti i poduzima u ovom e, okviru. Ali još jednom e, zahvaljujem na ove vrlo zanimljive raspravi i još jednom zahvaljujem e, gospodinu McAllisteru i njegovim kolegama na ovom vrlo uravnoteženom izvješću. Zahvaljujem. Thank Hvala povjereniče Han, a sada dajem riječ vijeću. Uvaženi, predsjednice, uvaženi članovi, zastupnici. Zaključno e, želim izraziti svoju iskrenu zahvalnost na odličnom e, radu i predanosti izvjestitelja Europskog parlamenta za Srbiju, e, gospodinu McAllisteru. Ovo je bila vrlo korisna i plodna rasprava i mi vjerujemo da Srbija sada ima jasan put naprijed za E, svoj put pristupanja Europskoj uniji. Također prva poglavlja još nisu otvorena, a Srbija je pokazala predanost i spremnost da postigne brzi napredak u pregovorima i vijeća se također slađe sa time da se prvo poglavlje vrlo brzo otvori. U ovom postupku vodi nas principi pregovaračkog okvira gdje se kaže da e, će e, se u pregovorima rukovoditi napretkom Srbije u pripremi za pristup e, u okviru ekonomskog i političkog harmonizacija. Što se tiče normalizacije odnosa sa Kosovom, to je posebice važno u ovoj fazi pregovora. Dakle, u tom pogledu, dame i gospodo, pozdravljamo e, dijalog na visokoj razini i njegovo nastavljanje 9. veljače, te potičemo obje strane da iskoriste ovaj trenutak i ovaj zamah e, u e, smjeru postizanja dogovora o preostalim pitanjima. Posebno ćemo pozornost posvetiti nadzoru napretka po svim posebnim pitanjima koje su ocrtana u našim zaključcima i zajedničkom stavu Europske unije. A prije nego što se poduzmu sljedeći koraci u postupku pregovora. U tom pogledu e, pozdravljam e, prednost Europskog parlamenta i e, odlučnost Srbije da doista provede nužne reforme. Zahvaljujem još jednom nove raspravi i zahvaljujem izvjestitelju na pripremi ovog izvješća. Zahvaljujem. Zahvaljujemo i vama te gospodinu McAllisteru na eh, razumijevanju eto, na popisu govornika i na radu na ovom izvješću. Eh, znači imamo još eh, glasovanje koje će se